te slagalice e, i nadam se da ćemo danas snažno e, glasati za snažno pravilo o zloporabi tržišta. Hvala. Hvala. E, rasprava je zatvorena, a glasovanje će se provesti danas oko podne. A sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je rasprava o, izvješću o e, trećim zemljama čiji državljani moraju posjedovati vize pri prelasku vanjske granica i dajem riječ izvjestitelju. Hvala vam, predsjedavajući. Postignuli smo veliki napredak kad smo se počeli baviti ovim dosjeom. Želim zahvaliti kolegama koji su obavili izuzetan posao. Želim zahvaliti Europsku, Europskoj komisiji, različitim predsjedništvima, danskim, irskim i evo sada litavskim. I želim zahvaliti svim službama parlamenta ste, naročito kolegama iz odbora Libe. Raspravljali smo godinu i pol dana uz veliki broj tehničkih e, sastanaka, osam trijaloga, osam sastanaka sa izvjestiteljima iz Sjene. Sve ovo pokazuje koliko je ovo složen, ali i važan dosje. 25.6. uspjeli smo postići većinski sporazum između različitih klubova. Ovdje mislim na klubove ALDE, ECR te Irsko predsjedništvo. Potom smo postignuli jedinstvo u vijeću 28. srpnja. Još jednom zahvaljujem svima na postignutom sporazumu, ali zahvaljujem svima i na razlikama koje obogaćuju našu raspravu. Zahvaljujem i Europskoj komisiji s kojom bih volio postići čitav niz sporazuma, nešto bolju suradnju. Zahvaljujem vijeću i trenutnom predsjedništvu na njihovom senzibilitetu, jer su na kraju shvatili da je riječ o vrlo dobrom tekstu, te su mu poklonili svoje glasove. Želim ovdje ojačati viznu politiku Unije, pritom poštujući prava naših eh, građana. Izazov s kojim smo se nosili eh, je bio težak. Međutim, mislim da smo uspjeli obuhvatiti sva osjetljiva pitanja, te da smo postignuli tekst koji garantira jednaka prava svim europskim građanima. Sve predstavlja jednu osjetljivu ravnotežu koja mora voditi računa o europskoj vanjskoj politici. Postignuli smo važne sporazume kao što su vize za kabinsko osoblje, za članove pomorskih posada, za sudionike u misijama spašavanja, za posade brodova koji se nalaze u međunarodnim vodama, za članove diplomatskih predstavništva, izbjeglice i sl. Unatoč mehanizmu o ukidanju viza, ovdje sam naveo i još neka važna pitanja koja odgovaraju na brojna područja na kojima još moramo djelovati. Naše smo napore usmjerili ka traženju uravnoteženog rješenja za mogućnosti ukidanja viza te za načelo reciprociteta. Potrebne su efikasne i solidarne e, mjere koje će voditi računa o vanjskim odnosima Europske unije, a istovremeno koja trebaju dati odgovor na eventualna diskriminiranja naših građana u inozemstvu. Jasna mi je zabrinutost e, koju ističu neki kolege koji razmišljaju o posljedicama po treće zemlje, međutim moramo naći rješenje za patnje milijuna građana, bilo e, Ciprana, Rumunja, Bugara ili građana nekih drugih zemalja. Moramo pronaći e, rješenje koje neće ulaziti u sukob sa drugim zemljama. Imamo e, ovlasti koje smo dobili Lisabonskim ugovorom i svima su jasne posljedice pregovora o delegiranim, odnosno izvršnim aktima. Međutim, potrebno je studirati slučaj po slučaj pozabaviti se svim propisima koje se mogu protumačiti na različite načine. Upotreba jednog ili drugog instrumenta ovisi o pravnom stajalištu koje motivira cijeli slučaj. Dokaz našeg dobrog rada je činjenica da je u predsjedništvu naišao na svesrnu podršku, međutim prije toga je bio podržan od strane svih klubova zastupnika prisutnih u parlamentu. Sve ovo je odraz onoga što smo istaknuli na početku, zadali smo se jedan minimum koji nećemo, kojeg se nećemo odreći, međutim pritom smo morali voditi računa o vanjskom aspektu naše politike. Danas želim zaštititi postignuti tekst jer po meni on predstavlja najbolji odgovor za izazove s kojima se nosimo već godinu i pol dana. Hvala vam. U ime komisije dajem riječ povjereniku Mimici. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, kolege, komisija je svjesna važnosti i senzibiliteta ovog dosijeja te dvaju mehanizama koji se nalaze u prijedlogu, to su reciprocitet i ukidanje. Željeli smo zadržati pritom učinkovitost i vjerodostojnost zajedničkog sustava viza te solidarnosti između zemalja članica. Komisija je neumorno radila sa predsjedništvima i parlamentom kako bi postigla sporazum koji će dovesti do pravnog e, mehanizma, do odgovarajućeg pravnog mehanizma. Želim zahvaliti kolegi Demera na želji da se postigne sporazum u onome što su bili vrlo dugi pregovori, međutim koji su bili obilježeni duhom suradnje između predsjedništva, e, izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni te komisije. Nadam se da ćemo uspjeti uskoro dovršiti ove duge pregovore. Dva mehanizma koje su ključni element ovog amandmana potrebni su kako bismo imali sustav mogućnosti ukidanja viza koji se neće moći zloupotrijebiti. Međutim, istovremeno se moramo osigurati da se prema svim građanima EU-a postupa na jednak način od naših e, partnera. Ovaj mehanizam će se će osigurati nastavak pregovora u liberalizaciji viznog e, sustava, a kada se ovaj sustav ukidanja viza bude omogućio nekim građanima, to neće biti mehanizam koji će se odnositi na određena područja svijeta, već će biti jedan opći mehanizam koji će sadržavati sigurnosne odrebe koje će spriječiti zloporabu ovog sustava. Ovo će pojačati vjerodostojnost našeg sustava viza. Međutim, komisija ima dvojaku reakciju na ove pregovore. S jedne strane razočarani smo oblikom koji je odabran za načelo reciprociteta. Ne možemo prihvatiti trenutni tekst o ovom mehanizmu zato što jako sumnjamo u njegovu učinkovitost i pravnu utemeljenost. Želim reći nekoliko riječi o tome provedbeni i delegirani akti ne mogu se koristiti za donošenje istih odluka. Moguće je imati obje vrste akta predviđene u istom zakonodavnom tekstu, međutim za različite vrste mehanizama, a to ovdje nije slučaj. U kompromisu se tijekom razdoblja od dvije godine svaka odluka mora donijeti kroz provedbeni akt, međutim nakon dvije godine sustav će se okrenuti ka delegiranim aktima i s time se ne možemo složiti. Priroda mjera ne omogućava korištenje delegiranih akata. Načelo reciprociteta se odnosi na specifičnu zemlju čim građanima nije potrebna viza za dolazak u Europsku uniju, a koji međutim nameće sustav viza građanima određene europske zemlje. Zalažemo se za e, privremeno izuzeće od propisa koji se odnose na građane ovih trećih zemalja. Riječ je o specifičnim i pojedinačnim situacijama, a ne mjeri koja će se općenito primjenjivati kako ugovor predviđa za delegirane akte. I ako nadiđemo formu, politički je cilj imati učinkovitiji sustav reciprociteta i to nije postignuto. Trenutni kompromis neće biti učinkovit zato što prije tijekom prve dvije godine komisija može donijeti samo provedbenu odluku o ukidanju e, viznog režima za određene kategorije zemalja, trećih zemalja. Riječ je o diplomatskim putovnicama, recimo, o nositeljima diplomatskih putovnica. I zbog e, tog razdoblja, e, zbog te činjenice glasovanje glasovanja u četvrtak moram istaknuti ovu službenu izjavu u ime komisije. Komisija pozdravlja usvajanje prijedloga izmjene 539 iz 2001. kojom se želi pojačati vjerodostojnost suviznog režima te osigurati veća, veća solidarnost među zemljama članicama. Međutim, komisija žali što su se ovlasti koje ima komisija koje se tiču revidiranja sustava reciprociteta koje prema mišljenju komisije nisu u skladu sa, člano, sa, člancima 290 i 291 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Komisija zato zadržava, komisija zato pravo da zadrži instrumente u skladu sa ugovorom kako bi zatražila objašnjenje od strane Europskog suda. Hvala vam. Dziękuję bardzo komisarzu. Przechodzimy do mówców. Hvala vam povjereniče Mimica. I sada u ime klubova zastupnika dajem riječ kolegici Mathieu. Merci, monsieur le président. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine Pavliniče, dragi kolege. Danas bih htjela zahvaliti kolegi Diaz de Mera. On je sada priveo kraju rad koji traje već dvije i pol godine kako bi se donio sporazum oko ovih pitanja i to unatoč svim pritiscima i promjenama u stajalištu do kojih je došlo tijekom pregovora. A rezultat je vrlo zadovoljavajuć. On će nam omogućiti da bolje obličujemo našu viznu politiku na europskoj razini. Do sada nismo bili spremni reagirati na sve promjene što se tiče e, viznih sustava trećih zemalja. Sada ćemo imati stvarnu europsku viznu politiku jer ćemo moći reagirati zajednič, zajednički način prema državljanima iz nekih e, trećih e, zemalja. Moći ćemo uvesti obveze za one zemlje koji ne poštuju načelu reciprociteta. I to je jedan od temeljnih vrijednosti koji e, konkretizira naš zajednički angažman. Imamo mehanizme koje ćemo omogućiti da privremeno ukinemo viznu obvezu za neku treću zemlju ako vidimo da državljani iz tih trećih e, građana pristižu velikom e, broju. U tom slučaju možemo uvesti vize i tako regulirati njihov pritok. E, tako ćemo omogućiti da naš vizni sustav nije preopterećen, te možemo uvesti tu obvezu za vizom. To je nešto što je naše pravo prema trećim zemljama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 Danas raspravljamo o ovom nacrtu izvješća koji se tiče e, buduće vizne politike Europske unije, a pritom se odričemo nadležnosti koje Europski parlament ima u okviru postupka suodlučivanja. A sada se radi o najosjetljivijoj e, temi. Tijekom e, pregovora je došlo do pritisaka, do činjenice da nas je vijeće pokušalo ucijeniti i e, ne razumijem zašto se izvjestitelj u zadnjem trenutku odlučio ukinuti e, potrebu za delegiranim aktima. To je jedan od temeljnih mehanizama koji nam omogućuje da e, uvodimo promjene u vizni sustav. Postoji opasnost da će vlade iskoristiti to sredstvo kao političko sredstvo kako bi dobili na taj način bodove na uštrb građana koji dolaze iz trećih zemalja, prije svega mislim na zemlje Zapadnog Balkana. Za njih je ukidanje viza bio jedan od temeljnih e, koraka u povijesti. To je nešto što se tiče ne samo vizne politike, nego i naše susjedne politike. Već e, dugo vremena vidimo pokušaje da neke zemlje Zapadnog Balkana da se za neke zemlje Zapadnog Balkana pokušava ponovno unijeti potrebu za vizom. Mi njima s druge strane želimo pružiti europsku opciju, mi želimo zadržati e, s naše strane u parlamentu mogućnost demokratskog nadzora. Isto se tiče i načela reciprociteta. Naše pravne službe dovode u pitanje e, taj sporazum. Kao prvo, zbog toga što se odričemo naše nadležnosti, a kao drugo, zato što imamo kombinaciju delegiranih i provedbenih akti, to je i sam povjerenik već rekao. Prijeti nam e, tužba pri Europskom sudu pravde. Vidimo da komisija ima vrlo podijeljeno osjećaj što se toga tiče. Svi oni koji misle da će to pomoći kod uzajamnog ukidanja vize, na primjer između Kanade i Republike Češke, svima njima mogu reći da se to neće dogoditi. Europske vlade su rekle da odnosi sa strateškim partnerima imaju prioritet na drugima. Možemo li se stvarno zamisliti da će cijela Europska unija ponovno uvesti vize za građana, na primjer Kanade ili Sjednih američkih država? Ako oni pak traže vize za neke od zemalja članica Europske unije. To je politički instrument koji nikad neće biti aktiviran. Dakle, kolege i kolegice, pozivam vas da ovaj tjedan glasujete protiv tog izvješća i da na taj način omogućite da se u drugom čitanju ponovno vrate nadležnosti Europskog parlamenta, da ih se zaštite koji nam na temelju ugovora pripadaju, na temelju Lisabonskog ugovora. To je vrlo osjetljivo pitanje koje se tiče naših građana Radi se o temeljnom e, pravu na slobodu kretanja. To je jedan od temelja europske integracije. To se tiče prije svega mladih ljudi koji danas najviše putuju i e, koji već i onako imaju dosta loše izglede u budućnosti. Ovaj e, sporazum koji je sad pred nama je loš, on je loš za naše građane, loš je za naše odnose sa drugim zemljama u svijetu, loš je za Europsku uniju i za naše susjedstvo imamo veliku odgovornost kada ćemo glasovati u četvrtak o viznoj politici. I ako usvojimo ovaj prijedlog, onda nećemo nadalje pomoći našim građanima, već ćemo im ugroziti slobodu kretanja. Hvala vam. Hvala vam. U ime kluba zastupnika ALDE, gospođa Cecilia Wextrom. Imamo pitanje upućeno vama od strane gospodina Obermaja, dakle upućeno gospođi Fajon, e, temeljem postupka plave kartice. Dakle, pričekajte gospođo Wikström, gospođo Fajon, prihvaćate li pitanje? Da. U redu, onda predajem vam riječ gospodine obermaja za postavljanje pitanja. Hvala vam gospodine predsjedavajući. dopustit ću si da uputim dva pitanja prethodnoj govornici. Dakle, ka u ime jedne zemlje koja je dosta propatila od e, ovog ukidanja viznog sustava e, za zemlje Zapadnog Balkana. O tome ste upravo govorili. Mene bi zanimalo kako vi gledate tu situaciju prije svega u e, graničnim zemljama? Jeste li pratili su situaciju? Mi smo mogli vidjeti da od stotine buseva koji su pristizali s nama, sa zemalja Zapadnih Balkana, ti busevi su bili navodno puni turista, a zatim su se vraćali potpuno prazni. Putnici su se sakrili, više se nisu vratili u svoje zemlje. Znate li što to znači? Možete li si predstaviti što to znači za stanovništvo koje je time pogođeno? Hvala kolega Obermajer što ste mi dopustili priliku da vam dam jedan vrlo konkretan odgovor. Moji podaci su vrlo konkretni. Imamo zadnje izvješće Frontexa o tome što se događa na vanjskim granicama Europske unije. Imate sreću što dolazite iz zemlje članice koja ima najmanje poteškoća. U Austriji skoro pa i nema novopridošlih osoba sa zemalja Zapadnih Balkana. Imate vrlo dobar sustav. Sve zemlje Zapadnog Balkana koje su na putu ka europskoj integraciji su na popisu zemalja koje su sigurne. Postoje osobe iz Zapadnih Balkana koje pristižu Europsku uniju, to je točno. Ali njihov broj se stalno smanjuje, a vlade na Zapadnom Balkanu su poduzele sve potrebne korake kako bi to i omogućile. Tu moramo prije svega misliti na solidarnost, moramo naći drugačije načine. Prije svega što se tiče našeg susjedstva, kako bismo osigurali da te zemlje mogu napredovati na putu prema Europskoj uniji. To su vrlo teške, isto tako životne priče i sudbine koje stoje iza takvih slučajeva. Hvala vam sada gospođa Wikström. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestitelju zato što imamo sigurnosnu klauzulu za privremeno ukidanje e, viza za treće zemlje ukoliko je naša zemlja članica podvrgnuta pritisku što se tiče viza, možemo pokrenuti tu sigurnosnu klauzulu. Cilj je da unatoč svemu idemo prema liberalizaciji viznog režima. Imamo i mehanizam o reciprocitetu s kojim pojačavamo solidarnost između naših zemalja članica, a istodobno odašiljemo jak signal vanjskom svijetu da sa svim zemljama članicama mora postupati jednako što se tiče liberalizacije viznog režima. E, što se tiče komitologije, klub zastupnika ALDE bi htio glasovati ovaj tjedan o tome, a ne e, učiniti pitanje delegiranih i povedbenih akata nečim što će sada odgoditi glasovanje. Nakon mnogo sastanaka, nakon mnogo vremena koje smo prošli na postizanje ovog izvješća, potrebno je to glasovanje. Moramo demonstrirati solidarnost prema vanjskom svijetu. Hvala vam. Hvala vam. Sada u ime Kluba zastupnika Zelenih imamo gospođu Zanoku na te minute. Gospodine Prveniče, dragi kolege i kolegice, kao prvo bih htjela zahvaliti našem izvjestitelju, gospodinu Dijaz Demera, na vrlo plodonosnoj suradnji tijekom ove njegove duge uloge dakle preko dvije i pol godine radio na ovom dosjeu. Te mu isto tako želimo zahvaliti na njegovom osobnom angažmanu što se tiče e, ojačavanja pozicije Europskog parlamenta kao što smo to vidjeli na temelju glasovanja u odboru Libe. No, nažalost, rezultati pregovora nisu jako pozitivni. E, barem e, iz eh, perspektive zelenih, dakle našeg kluba zastupnika. S jedne strane imamo napredak što se tiče reciprociteta u slučaju vize. Svi se sjećamo da inicijalni amandmani koje su uložili naši uvaženi zastupnik, na primjer kolega Aleksandar Navaro, kojem ovom prilikom želim brzo oporavak i koje je naš klub zastupnika podupirao, kao i određen proizvjestitelj u Sjeni koji su ovdje, Taj jedan amandman je tražio automatsko uvođenje viza za one teče zemlje koje su zadržale, ponovno uvele ili općenito uvele obvezu za vizom za neku zemlju članicu Europske unije. Taj amandman nije bio podržan, no unatoč tome je vijeće sada složno dogovoriti se oko jednog dvostrukog mehanizma gdje komisija mora osiguravati reciprocitet. Gospodine mi Mimica, razumijemo vašu, vaše zadeške, no morate ipak priznati da ovdje očito, očito određen napredak. Nažalost smo razočarani što se tiče privremenog ukidanja e, viza. U našem klubu zastupnika mislimo da porast broja tražitelja azila ne može biti kriterij za e, ukidanje oslobođenja od viza stavljanje zemlje na pozitivnu listu je nešto što znači da ne smijemo kažnjavati građane te, e, te zemlje, moramo im osigurati temeljno pravo na azil. Isto tako ako ne poštujemo kriterije za suspendiranje, onda moramo biti sigurni da se tako nešto neće dogoditi putem provedbenog akta. Ako idemo putem postupka sudlučivanja, onda će parlament moći isto tako e, protiviti se jednom privremenom suspendiranju. Delegirani akti bi s druge strane osigurali da su sve te nadložnosti zajamčene. Uzevši sve to u obzir, moj klub zastupnika ne može se složiti sa ovakvim sporazumom u prvom čitanju. Hvala. Hvala vam. U ime kluba GUE, kolegica Ernst. Da, hvala vam. Dame i gospodo, s ovom uredbom, a to moramo jasno reći, će se promijeniti karakter vizne politike Europske unije. Što po time mislim? Po time mislim da će vizna politika postati instrument ucijene i to prije svega u onim slučajevima, kao na primjer slučajevima zemalja Zapadnog Balkana. A ako nešto pojačavamo time, onda je to solidarnost među bogatim zemljama, na primjer Njemačke i Austrije. Ukidanje oslobođenja od vize je Lex Roma. O tome se zapravo radi. To se već sada vidi. E, vidimo da pripadnici e, Roma se zaustavljaju na, na vanjskim granicama Europske unije bez ikakvog razloga, da e, operateri ne dopuštaju putnicima Romima da se koriste busevima. Imamo zabranu e, putovanja, imamo oduzimanje putovnice. To su sve već sada posljedice i prije nego što smo donijeli ovu uredbu, a kasnije će se to još i pojačati. To su kršenja osnovnih prava koja se omogućuju ovom uredbom. O tome se radi. A da vas upitam, jeste li ikad bili u jednoj od tih zemalja? Ja sam bila u Srbiji Ljudi su tada živjeli na, su tamo živjeli na odlagalištu smeća, pripadnici Roma, ne samo, ne zato što su to željeli, nego zato što su njihove kuće srušili na urbanim područjima. Dakle, radi se o tome da kršimo osnovna ljudska prava, a ono što mene tu ljuti je da Europska unija doprinosi tome sa ovom uredbom. Mislim da se Europska unija tu odriče svoje odgovornosti što se ljudskih prava, to me jako razočarava. A desna strana ovog doma je naravno složna s time, no ja mislim da nijukom slučaju ne smijemo glasovati za ovu uredbu, nju moramo odbiti. Hvala. Grazie. E- Hvala Sada imaju riječ. Drugi kolege upisani na popis. Riječ ima kolega Koelja. Prezident, senjor komisariju, i Hvala. Dragi kolege kolegice, poštovani gospodine Proveniće. imam dvije primjedbe. Kao prvo što se tiče mehanizma reciprociteta. Slažem se s tim da potpuni vizni reciprocitet bi trebao biti naš krajnji cilj. Ako neka zemlja članica kaže da je neka treća zemlja odlučila uvesti biznu obvezu za tu zemlju, onda sve zemlje članice moraju imati kolektivnu odgovornost, pronaći rješenje za nešto što se tiče dakle cijele Europske unije. Ne smijemo dopustiti da se prema nekim europskim građanima ponašaju, drugačije nego prema drugim. Tu se slažemo u potpunosti sa ovim prijedlogom. Kao drugo, pitanje ponovnog uvođenja potrebe za vizom ili privremeno ukidanje e, vizne obveze. Želim reći da aktivacija tog mehanizma se smije dopustiti samo u vrlo konkretnim slučajevima, u hitnim slučajevima, gdje vidimo da postoji vrlo značajan porast broja imigranata. Slažem se sa e, onim što rekao gospodin Kovačev u e, odboru za vanjske poslove gdje je rečeno da ovo ne smije biti automatski mehanizam. Također se slažem s time kada se kaže da e, je vizni režim samo jedan od aspekata šire e, vanjske politike Europske unije. Dakle, ponovno uvođenje viza je dio većeg sustava, ne može se odvojiti od tog, e, od tog većeg okvira i ne smije ugroziti naše susjedske politike. Ako neki kolege žele više informacija, ja sam im na raspolaganju. Ali se slažem sa načelom gospodina Dijazdemera, ako ne možemo naći širi konsenzus, onda se moramo sad ograničiti na ovaj prvi korak. Bolje je da parlament bude uključen u taj postupak sa potrebom za informiranje, nego da bude u potpunosti isključen. Hvala vam. Hvala vam, kolega Weidenholzer. Gospođo predsjedavajuća, jedan od najvažnijih postignuća Lisabonskog ugovora je e, područje prava, sigurnosti i slobode koji e, je neče, dio nečega što se tiče i unutarnjeg tržišta i zajedničkog tržišta općenito. Temeljno, to, to, to temeljno načelo treba zadržati na umu ako danas raspravljamo o, o e, ovom dokumentu 5.9 iz 2001. godine olakšanje e, viznog režima u tom kontekstu nije nešto što je samo nacionalni interes. Zajedničko područje slobode, pravde e, i prava je nešto što zahtjeva zajedničku strategiju i dakle i suradnju Komisije parlamenta i vijeća. Baš u području sigurnosti uvijek iz nacionalnih interesa izraste određene strahovi i e, ja sam pogledao te brojke isto tako izbliza i moram reći da ne vidim dokaze za to da ojačanje europske perspektive i pojačanje europske rasprave da su nešto što zahtijeva e, isto tako promjenu u ovom sustavu. Treba nam biti u cilju jačati europski aspekt. Prije svega bi to trebalo biti u našem interesu. Izvjestitelj, kojeg jako cijenim zbog njegovog vrlo objektivnog rada i koji je u okviru rada na ovom dosjeu eh, unio i vrlo pozitivne promjene, je nažalost na kraju tu europsku perspektivu isključio iz tog sporazuma i nije ju toliko jasno unio koliko je to trebao. No, je li to dovoljno da odbijemo izvješće ako ima nada da u drugom čitanju e, ojačamo položaj e, parlamenta? Mislim da je to ispravno. Hvala. Hvala vam, zastupnik Mulder. Hvala lijepa, e, gospođo predsjednice. Klub je zauzeo stajalište, kao i ja. Sloboda kretanja Veliko je postignuće u svijetu. i e, mislim da trebamo nastaviti napredovati u tom smjeru. Stvari ponekad krenu loše i zato je dobro da u zakonodavstvu e, imamo jednu odredbu o suspenziji pa ako stvari krenu krivo možemo usvojiti mjere da sprečavamo zloporabu liberalni klub mm, smatra to vrlo važnom točkom. Isto tako mislimo da je jako važno e, da se u zemlji e, donesu mjere u odnosu na države članice Europske unije e, pa ako se u nekoj zemlji donesu mjere koje su protiv nas moramo odgovoriti na te mjere a isto tako i delegirani akti kada E, govorimo o tumačenju zakonodavstva snažno smatramo da e, preneseni akt mora e, ostati tome pridajemo veliku važnost mislimo da sadašnji prijedlog izvjestitelja možemo poduprijeti zahvaljujemo na tom, na tom prijedlogu i nadamo se da će većina prihvatiti prijedlog. Hvala. Gospodin Pirke, dvije minute gospođo predsjedavajući, kada je 2010. godine Europski parlament podržao ovo oslobođenje viznog rezima za južnoeuropske zemlje, onda je Europski parlament eh, to vrlo smisleno odlučio. No ako sada vidimo da su zahtjevi za azil iz te regije u tom opsegu se pojačala, da vidimo da 16% e, zahtjeva za azil već dolaze, potječu iz te regije, prije svega Njemačka, Švedska i Švicarska su zemlje koje su pogođene time, onda vidimo da moramo podržati taj prijedlog. Stoga podržavam da E, se ne smije zbog velikog broja neutemeljenih zahtjeva za azil sada odustati od bilo kakvih mjera. Mislim da je najvažnija mjera za borbu protiv zlouporabe tražitelja za traženja azila odluka za sigurnosnom klauzulom ako vidimo da postoji e, trenutni i vrlo značajan porast tražitelja azila, a očito je da su ti zahtjevi neutemeljeni, ili ako vidimo e, da ima velik broj e, neispunjenih e, slučajeva gdje se državljani moraju vratiti u svoju zemlju. Moramo zajamčiti da ne, ne dođe do paralize viznog, do paralize sustava za azil i stoga pozdravljam kao drugu reakciju ovaj mehanizam za reciprocitet koji se uvodi, on će osigurati on će osigurati veću solidarnost između zemalja članica. Hvala. Hvala vam. Zastupnik Enču, jedna minuta. Prijatelji kolege, ja e, razumijem zabrinutost e, koju e, su izrazili naši kolege prema prenesenim aktima i ja poštujem mišljenje mojih kolega o toj stvari no međutim Moram, podsjetiti da je sporazum koji je postignut sa vijećem ima e, potencijal okončati neprihvatljivu situaciju nejednakosti koja se tiče milijuna naših e, e, sugrađana u Europskoj uniji u odnosu na politiku sad i Kanade. Mehanizam uzajamnosti E, dati će pravilan odgovor Europske unije kao čin solidarnosti e, sa građanima Rumunjske, Bugarske, Češke republike, Cipra i Hrvatske e, koji su diskriminirani u viznoj politici. Iako je tekst koji je usuglašen savršen u ime načela solidarnosti tražim da ga poduprijete. Hvala. Hvala. Hvala vam. Zastupnik Gabriel. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao prvo bih i ja htjela zahvaliti i čestitati našem kolegu Agustinu Diaz de Meri na njegovom odličnom radu, na njegovom angažmanu od samog početka ovog dugog procesa. Ova uredba već e, neko vrijeme podjavljuje raspravu, no mislim da smo upravo zbog toga se uspjeli usredotočiti na sam, sam princip da Europska unija ostaje dalje područje slobode i pravde. Imamo sada i definiciju koja nam neće dati dostatni temelj za budućnost, zato što nemamo dovoljne e, tehničke instrumente, a isto tako imamo i političke implikacije u odnosima sa trećim zemljama. I stoga imamo još jedan dodatan cilj. Zahvaljujući e, nekim tehničkim uvođenjima imamo i privremeno suspendiranje na temelju određenih kriterija, ali prije svega na temelju analize od slučaja do slučaja. Samo tako ćemo moći adekvatno reagirati na značajan porast u imigrantima. Isto tako trebamo ojačati našu viznu politiku kako bismo povećali učinkovitost. Moramo zajednički i solidarno raditi. Sve zemlje članice moraju raditi na tome i to ne smijemo zaboraviti. Ova rasprava to i pokazuje. Treba nam zajednička vizna politika sa jasno definiranim instrumentima. Na taj način ćemo moći dostići naše ciljeve. Još jednom zahvaljujem izvjestitelju koji nam je omogućio da ostvarimo značajan napredak što se ovog tiče. Hvala vam. Grazie. Hvala vam. Kolega Protašijević, dvije minute. Hvala lijepa, e, predsjedavajuća, povjereniče. Rasprava koja će sad završiti jasno pokazuje koliko je teško postići kompromis. Htio bih čestitati izvjestitelju na tom kompromisu, iako sam kompromis e, e, nije zadovoljavajući za sve kojih se to tiče ali mislim da vrijedi naše potpore. Ja reći ću vam i zašto. Za mnoge europske građane jedna jedno od e, jasna najvećih postignuća do sada je sloboda kretanja naših suevropljana. Ideja Schengena treba biti zaštićena od zloporabe tako da naši e, sugrađani i europljani ne izgube vjeru u postojanje tih propisa. Što se tiče ulaska državljana trećih zemalja u Europsku uniju bez vize i bez e, mogućnosti traženja azila, moramo se pobrinuti da se nešto učini u interesu naših sugrađana europljana ne u interesu birokrata e, to je očito velika odgovornost koja je stavljena na rame europske komisije ja mislim da europska komisija je potpuno sposobna ispuniti te zahtjeve komisija je do sada pokazala da to može učiniti privremeno e, e, privremena suspenzija e, vize za one koji su krivi za zloporabu jako je dobra mjera isto tako moramo moći sklapati sporazume sa zemljama istočnog partnerstva oni čekaju znak sa naše strane moramo biti velikodušni kad nudimo priliku za odustanak od vize za te zemlje

Hvala gospođo predsjedavajuća, dragi kolege i kolegice. Moja kolegica je Zelenih, Tatjana Stanoka ili Efa, e, već rekla da se ne možemo složiti s ovim prijedlogom jer mi ne podržavamo ovo pravo na suspenziju i vjerujemo da treba uključenje parlamenta u onom punopravnom obliku u kojem to predviđa Lisabonski ugovor. Kao izvjestiteljica za Kosovo moram isto tako naglasiti da su E, državljani iz Kosova jedini na Balkanu koji uopće ne smiju još uvijek slobodno putovati. Još jedna primjedba upućena kolegi Obermajeru, austrijskom kolegi koji je malo prije govorio. On je tvrdio da stotine busova dolazi i zatim prazni e, da se prazni vraćaju. Pa to je logično. Ako busevi dolaze, onda e, dovode osobe koji dolaze u Austriju, koji

Hvala vam, kolega Bojčekovski. Hvala, e, predsjedavajuće. Sloboda e, kretanja u EU, uniji vrijednost je sama po sebi. Nešto što koriste i državljani trećih zemalja. Ali ono što nedostaje je uzajamnost. E, e, ponekada je teško putovati u neku treću zemlju bez vize. To je jasan slučaj diskriminacije. Neki ljudi e, poduzimaju nešto e, kako bi se pobrinuli da se to na koncu ipak izmjeni tako da e, vrše pritisak na te zemlje da e, odustanu od ovih zahtjeva vize. To je nešto što treba poduprijeti. Hvala. Mm, gospodin Obermajer. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Da, iako gospođa Lunaček i druga kolegica to ne žele shvatiti, no e, velik broj građana iz trećih zemalja su zlouporabili socijalni sustav, ali i azilni sustav Europske unije. I sada imamo mogućnost suspenzije e, oslobođenja od viznog režima i ta klauzula je itekako potrebna, no to je u nadležnosti zemalja članica. Dakle, ako vidimo da postoji akuta, hitna situacija, onda ne možemo čekati e, da komisija odluči o tome. Već se obveza za nošenjem vize mora temeljiti na promjenama u situaciji. Reakcija mora biti brza. To znamo iz prošlosti, imamo dobre ali i loše primjere. Ilegalni imigranti su prvo u e, zemlji i zatim kada su već tu ih je vrlo skoro pa nemoguće ponovno vratiti u njihovu zemlju porijekla. Gospodine Lunaček, gospođo Lunaček, imate pitanje upućeno vama. Izvolite. Ja sam gospođa Lunaček. Gospodine Obema, sada ste upravo tvrdili, da tisuće ljudi zlouporabljuju e, sustav azila u Austriji. To nije točno. Znate točno da su se smanjio čak broj tražitelja za azil u Austriji. A ako govorite o azilnom ili e, migracijskom sustavu Europske unije, onda ne znam zapravo o čemu govorite. Nažalost, nemamo zajednički sustav za vize u Europi. Svaka zemlja članica radi što hoće. Nažalost, nemamo zajedničku migracijsku politiku. A to je upravo ono što trebamo, a ne pojedince koji argumentiraju o tome da se u njihovim zemljama događa zlouporaba sustava. Radi se o tome da se zadrži sloboda kretanja, a ne da vi upućujete argumente koji idu u potpuno krivom smjeru. Hvala gospođo predsjedavajuća. Moje ime Obermara Lunaček. Kolegica zapravo me nije upitala pitanje već je tvrdila. Ona je tvrdila da zlouporaba azilnog sustava koji se tiče Austrije, da je imaginatoran, da ga nema. A na temelju ovog izvješća je jasno i vidi se da odgovorna politika znači i brinute se o građanima, brinute se o zlouporabi takvih sustava i da moramo naći rješenje. To što se vama ne sviđa rješenje, to je iz perspektive gospođe Lunače koja zastupa mišljenje koje svi znamo, to je vaš stav. Ja imam svoj stav i e, takvo je jednostavno, takvo je jednostavno stanje u demokraciji. Hvala. Sada predajem riječ povjereniku Mimici. Izvolite. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Poštovani zastupnici, Unatoč problemima sa mehanizmom reciprociteta, kao što sam objasnio tijekom uvoda, sada bih naglasak stavio na pozitivne elemente ovog kompromisa. Pone prije na činjenicu da ćemo sada imati mehanizam privremene odgode kojim ćemo osigurati vjerodostojnost vizne politike e, i imat ćemo instrumente za suzbijanje zlouporaba. Uvjeravam vas da E, će taj mehanizam biti zadnje utočište. Komisija će se pobrinuti da se koristi samo onda i ukoliko su ispunjeni svi uvjeti. E, parlament će redovito dobivati informacije o različitim koracima koji se odnose na e, provedbu ovih mehanizama. Svjestan sam značaja osiguranja bezviznih putovanja u šengenskom području i u odnosu na naše najbliže partnere i e, susjede. Bezvizni režim i njegovo ostvarenje je dugotrajan proces i nećemo e, ga vratiti na početak e, i poništiti, a da ne razmotrimo sve implikacije. Dopustite nekoliko riječi o viznoj politici na Zapadnom Balkanu. Kao prvo, Mehanizam e, privremene obustave nije instrument e, koji je osmišljen posebno u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana. Riječ je o općoj primjeni e, koja se odnosi na sve zemlje koje imaju bezvizni režim sa šengenskim prostorom i može se odnositi na sve njih, uključujući i one zemlje koje mogu profitirati od ukidanja viza u budućnosti. Međutim, situacija na Zapadnom Balkanu zahtjeva našu posebnu pozornost i to e, zbog e, utjecaja politike proširenje Europske unije i e, politike liberalizacije viznog režima i politika na području azila i prakse na tim područjima s jedne strane, a s druge strane to je povezano sa još uvijek e, visokim, ali sve manjim brojem zahtjeva za vizom e, u zemljama Zapadnog Balkana i nekim državama članicama Europske unije. Surađujemo sa zemljama Zapadnog Balkana i dotičnim državama članicama kako bismo pomno pratili situaciju i pronašli rješenja. Iako je mehanizam e, odgode na raspolaganju, ne možemo isključiti mogućnost da ako se nastavi sadašnja situacija, jedna ili više država članica aktivira taj mehanizam. Međutim, mora biti potpuno jasno da aktiviranje ovog mehanizma neće automatski e, dovesti do e, obustave primjene ukidanja, odnosno odricanja od vize. Komisija će razmotriti jesu li ispunjeni uvjeti i moramo procijeniti težinu situacije. Parlament će dobiti informacije o ovoj situaciji tijekom cijelog postupka. Hvala. Zahvaljujem. E, sljedeći govornik je gospodin Diaz de Mera kao izvjestitelj. Hvala lijepa gospođo predsjednice. E, zahvaljujem i e, svim kolegama koji su dali svoj doprinos ovoj raspravi. Mislim da to dokazuje koliko je važno ovo izvješće. Ako pogledate broj ljudi koji su se javili za riječ, 18 kolega se javilo za riječ i iznijelo svoja stajališta na jedan otvoren demokratski način. Zahvaljujem svima njima na sudjelovanju e, oni koji, i onima koji podržavaju izvješće, a i onima koji su istaknuli određene rezerve. Međutim, želim nešto istaknuti. E, i e, dati poruku komisiji. E, gospodine povjereniče Mimica, pravna situacija e, na način kako je vi tumačite, je li to tumačenje komisije ili tumačenje vijeća ili tumačenje parlamenta? Jer komisija je donijela izjavu i čuli smo koji je sadržaj izjave mi se ne slažemo sa vašim pravnim gledištem eh, što se tiče zakonitosti ili nezakonitosti zakonodavnog prijedloga, jer zbog eh, mješavine, ako to smijem tako formulirati, na području reciprociteta, odnosno mješavina delegiranih akata i provedbenih akata, ne, to nam nije prihvatljivo. Osim toga, želim reći nešto što nam je posebno zanimljivo, a s obzirom na ono što ste eh, rekli tijekom svog drugog izlaganja. E, da li se radi o tome da se slažete sa izvješćem u cjelini ili dijelovima? E, drugim riječima, e, da li se slažete sa mehanizmom, mehanizmom za odgodu, ali se ne slažete sa mehanizmom za reciprocitet, ono kako je formuliran u tekstu. Gospodine povjereniče, E, ja mislim da zapravo niste e, prikazali e, u pozitivnom svjetlu definiranje situacije i zato odajem poštovanje povjerenici Malmstrom jer mislim da je pomno pratila ovaj predmet i doista smatram da postoji prostor za konsenzus i dogovor. Kao izvjestitelj, ono što sam ja pokušavao učiniti je osnažiti ulogu komisije, a posebno diplomatsku ulogu komisije. E, područje Balkana nema se čega bojati. Ono što sam ja napravio kao izvjestitelje je sljedeće. Pokušao sam osigurati da imamo uredbu koja se može e, koristiti E, kako bismo kompenzirali određeni nedostatak solidarnosti. I e, zato bih ovdje želio spomenuti šest važnih imena. Kada sam sastavljao ovo izvješće, mislio sam o njima. Mislio sam na Hrvate, na Ciprane, na Čehe, na Bugare, na Rumunje i na Poljake i upravo zbog njih sam tražio reciprocitet, zbog njih sam tražio solidarnost. To je sve što želim reći, hvala vam lijepa. E, gospodine povjereniče, želite li odgovoriti? Ako želite, imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Poštovani izvjestitelju, dopustite da dam jedno objašnjenje i to na izravan način. Komisija se uvelike zalaže za mehanizam reciprociteta, onako kako je predviđen ovom uredbom. Međutim, ono s čime se ne slažemo je pravno rješenje, odnosno pravni mehanizmi pomoću kojih se treba omogućiti ovaj e, reciprocitet u praksi. Isto to odnosi se i na mehanizam privremene obustave koji uživa punu potporu i odobrenje komisije u pogledu obaju elemenata i u političkom i u institucionalnom kontekstu kao i u pravnom kontekstu. Dakle, Gospodine izvjestitelju, ja se slažem da postoji prostor za daljne rasprave i daljne dogovore u ovom predmetu. Doista bih vam želio zahvaliti na vašem doprinosu i vašem trudu tijekom ovih dugotrajnih pregovora i u sklopu procesa ostvarenja kompromisa. Hvala. Zahvaljujem, gospodin izvjestitelj. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Hvala, gospodine Mimica. E, zahvaljujem na ovim objašnjenjima koja su doista na mjestu. E, I posebno vam zahvaljujem na trudu koji ste uložili i tome što branite stajalište komisije, jer e, zapravo ste u određenoj nepovoljnoj situaciji jer ne poznajete to izvješće tako e, dobro kao kolege i doista je trebao veliki trud e, zamijeniti odgovarajuće povjerenicu Malmstrom. Osim toga želio bih reći još jednu stvar. Imaćete određene poteškoće E, kako biste objasnili svoje stajalište s obzirom na zemlju podrijetla. E, tu ćete biti suočeni s poteškoćama, a to nije ono što vam želim. Ono što e, ja želim je da uspijemo prebroditi naše razlike. Riječ je o pravnom tumačenju koje primjenjuje izvjestitelj u odnosu na mehanizam reciprociteta i mehanizam privremene odgode. Hvala. Gospodine povjereniče, želite li reagirati? Ako ne, time zaključujemo našu raspravu, a glasovanje će se održati u četvrtak. E, sada odgađam sjednicu do 12 sati. Hvala.